provedba direktive o kakvoći goriva i ja bih zamolila kolegu moje da sam da uzme riječ u ime komisije. Mrs. President, honorable members, Commissioner Kanjete. Nažalost, povjerenica Kanjute nije mogla biti s nama danas, pa se ispričava, ali ovo je sve u skladu sa članom 7a direktive o kakvoći goriva. Nadamo se da će rasprava o toj temi se privesti kraju kako bi zemlje članice mogli e, početi prenositi taj dio našeg paketa zakonskih mjera za zaštitu okoliša u svoje zakonodavstvo kako bismo postigli ovo smanjenje posto e, ispuštanja stakleničkih plinova do 2020. I mi podržavamo većinsko mišljenje vijeća koje je zauzeto na sastanku u listopadu, ali neke zemlje članice smatraju da je to preambiciozno jer tvrde da to neće spriječiti nekonvencionalne izvore nafte kao što su bituminozni pjesak od toga da uđu na europsko tržište komisija e, ukazuje da jedna odredba te direktive upravo ima svrhu da se smanji udjel, udio ugljičnog dioksida koji se ispušta u cestovnom prometu. Dakle, mi ne želimo e, spriječiti e, korištenje pojedinih vrsta goriva, nego želimo da se taj cilj od smanjenja 6% ispuštanja stakleničkih plinova postigne na taj način da se poduzmu određene mjere da se to na neki način ublaži. Mi mislimo da se te mjere mogu i na domaćoj razini i drugdje provesti učinkovito ovaj e, prijedlog oko kojeg se dogovorilo i vijeće jedan uravnoteženi kompromis zato što imamo s jedne strane ciljeve ovog osnovnog akta ali također smo na odgovarajući način e, se pobrinuli da umirimo one dionike koje nešto tu brine. Što se tiče dakle iskustva E, provedbe ove, e, odnosno što se tiče ove direktive i ovog članka, to je dio ove, ove naše analize e, učinka propisa pa ćemo se pozabaviti i time kako bismo postigli cilj od barem 40% smanjenja do 2030. Svi dionici, uključujući i parlament, su pozvani da su svoje mišljenje, između ostaloga i na konferenciji koja će se organizirati 2015. godine. Hvala gospođo predsjednice, hvala uvaženi zastupnici. Hvala, a sada dajem riječ gospodinu Gjerku. Tri minute. Eh, hvala gospođo predsjedavajuće, dragi povjereniče, dragi kolege, Europska unija je zaista uložila veliki napor kako bi usporila klimatske promjene i važan element te politike je smanjenje ispuštenja stakleničkih plinova. Europska unija ima pionirsku ulogu na međunarodnoj sceni u toj borbi protiv klimatskih promjena. Kako bismo postigli te ciljeve, moramo uzeti u obzir i interese industrije. Moramo e, smanjiti birokratsko opterećenje. Mi smo odgovorni za zaštitu okoliša, ali istovremeno moramo e, održati e, radna mjesta i konkurentnost našeg kontinenta. Prijedlog komisije postiže dobru ravnotežu između tih aspekata. Samo želim ukazati kolegama na činjenicu da glasovanjem protiv tog kompromisnog prijedloga će ugroziti e, rezultate petogodišnjeg rada. Konsenzus e, je proizvod e, duge rasprave i konačno možemo početi raditi na smanjenju ispuštanja stakleničkih plinova. Razina E, ispuštanja je nešto što moraju prijaviti poslovni subjekti. To je dobar plan, no praktična provedba mi se ne čini realnom. Veoma je teško e, kontrolirati autentičnost podataka koje daju poslovni subjekti i također dobiti odgovarajuće certifikate jer će to prouzročiti teško opterećenje za poslovne subjekte i ugroziti konkurentnost. Dakle, oni poslovni subjekti koji primjerice ne žele uvoziti e, gorivo iz Kanade će se naći u lošem položaju. Mislim da je ovaj e, prosječni srednji indikator jako dobar način da se to ocijeni, tako da mislim da bismo zaista trebali prihvatiti prijedlog komisije jer ako ga odbacimo onda ćemo ugroziti e, provedbu te šest postotnog cilja. E, gospodin Hrote. Hvala. E, imali smo zanimljivu raspravu na odboru ENVI i rečeno je da imamo ovdje realistične vrijednosti kada se vrijednosti u roku od nekoliko godina smanjuju za 40%, onda moramo razmisliti e, što je razlog i je jesu li tu neki okolišni razlozi. Mislim da to ima veze sa pregovorima o TTIP pa ako će to i tako biti e, u budućnosti e, dakle ako se e, uništavaju zakonodavni prijedlozi o zaštiti klime onda sami sebe činimo smiješnima u očima svijeta i moramo zapravo sada dogovoriti i e, moramo iznaći e, kompromis. Drago mi je da ste ovdje e, danas iz komisije iako bih radije da je netko drugi iz komisije ovdje i zapravo samo tako možemo riješiti ovaj problem jasno u budućnosti moramo za progovore o, o za o slobodnoj trgovini e, ne smijemo smanjivati e, standarde ne smijemo popuštati lobije moramo reći e, politički znati reći ne moramo ekološki znati reći ne i to kako se ponašate prema parlamentu dakle ovo je kako je izvedeno u tri e, protekle godine. To je prava pravcata drskost. Thank you. Thank you, Mr. E, hvala gospodin Grota. Sljedeća govornica je gospođa Gerling na dvije minute. Hvala gospođa predsjedavajuća. Gospodin Grote je rekao da možemo reći samo ne. Pa u stvari ova odluka o direktivi o kakvoći goriva je dio regulatornog postupka sa, analizom. E, to je u skladu sa Lisabonskim ugovorom i to nije usklađeno. To znači da to mora biti opravdano. Znači nije pitanje da ili ne. Znači prigovor mora, imati, mora biti opravdan po tri osnove. Dakle, da je jedna od tih je da to nije u skladu sa ciljem i sadržajem e, odgovarajućih aktova znači sve se to odnosi na ispuštanje stakleničkih plinova kod pojedinih goriva. Ovaj prijedlog ne ide tako daleko kao što bi neke zemlje htjele i nije dokazana ova, nije dokazano postojanje osnova za ovaj prigovor, ali ovaj e, prijedlog komisije zahtjeva od onih koji posluju gorivom da e, kažu odakle to gorivo dolazi jer će to, to je jako dobro jer će to naravno e, poboljšati povjerenje e, građana. I budući da najčešće se radi o trademark markovima, odnosno zna se kako se koja vrsta goriva zove, to će se lakše moći pratiti. Ova direktiva nije dio okvira za energetiku i klimatske promjene do 2020. Ako se ta direktiva ne usvoji, onda će doći do kašnjenja jer za šest godina imamo će trenutna direktiva e, prestati važiti. Mislim da to nije dobar način da idemo naprijed. I gospodin Grote e, traži kompromis od komisije, ali bilo bi bolje da parlament krene naprijed e, i radi na ovom prijedlogu u duhu kako je on predložen, znači da se krene naprijed i da onda cijelu tu stvar ipak pokrenemo i da ova stvar ne ostane u tom nekom limbu interinstitucionalnom. Hvala. Gospodin Herbrandi, dvije minute. Hvala. Ovaj vikend sam se vratio iz Lime e, gdje je bio ovaj samit o klimatskim promjenama i moram reći da me impresionirala odlučnost da se pokrene borba protiv klimatskih promjena, ali ishod te konferencije je pokazao da je pred nama teška bitka u protiv klimatskih e, promjena jer e, sutra će se više ispustiti CO2 nego što se ispušta danas i više preksutra nego sutra. Iz tog razloga je od ključne važnosti da se na javnoj razini e, potiče ulaganje u zeleno gospodarstvo i ta direktiva o kakvoći goriva je veoma važna, ispričavam se, dakle diferencijacija e, različitih izvora goriva je od ključne važnosti. I ove mjere provedbe to nisu u stanju. Znači, e, sirova nafta iz Nigerije koja je teški zagađivač ili bitumenski pjesak s njima se postupa na isti način kao i puno čišća sirovine. I upravo je cilj te direktive o kakvoći goriva da se to riješi. I stoga sam ja zajedno sa nekim drugim e, klubovima uložio taj prigovor. Dakle, e, mene jako e, razočaralo je ovo što je rekla Europska komisija. Ja sam očekivao snažniju odlučnost da se postignu ciljevi ove direktive i uopće zapravo ne shvaćam nakon što sam vidio vaš prijedlog iz 2011. kako možete braniti potpuno suprotan prijedlog e, nakon što je vijeće odbacilo vaš prvi prijedlog. Naprosto ne mogu shvatiti kako možete braniti jedno i drugo. Potpuno je jasno da mi moramo ulaganja usmjeriti i moramo ih usmjeriti u pravom smjeru samo na taj način ako ih potaknemo da idu tamo, a da ih e, obeshrabrimo od kretanja u pogrešnom smjeru. E, hvala gospodine Herbrandi. E, gospođa Lopes ima jednu minutu i 30 sekundi. Da, e, hvala. Počet ću s pitanjem. Kako to da prijedlog vijeća se poklapa sa sklapanjem e, sporazuma o slobodnoj trgovini sa Kanadom. Zašto to pitam? Zato što je tekst u potpunosti usklađen s onim što je lobby tražio. Jer to utire put e, uvozu e, nafte iz bitumenskog pijeska iz Kanade i doći će do većeg ispuštanja stakleničkih plinova do kojih dolazi kada se ta nafta rafinira. Nažalost stoga nećete kazniti taj uvoz, a to je veoma ozbiljna stvar zato što nećete ništa učiniti kako biste e, pokušali na neki način spriječiti uvoz e, tog štetnog, te štetne nafte, ali naravno sporazum između Europske unije i Kanade e, počiva upravo na tome da se uklone mehanizmi zaštite građana Europe od ovakvih zloporaba na planu zaštite okoliša i ta politika e, čak i kad se e, učinkovito primjenjuje i kad se analiziraju troškovi i koristi e, došlo bi do toga da se sve mjere za poboljšanje učinkovitosti energetske naprosto uklone jer mi uopće ne kontroliramo ispuštanje štetnih plinova zašto zato što je došlo do velikog narušavanja ekosustava na planetu, ali alternativa e, da budemo održivi je e, ipak izvediva. E, gospodin Eckhout, minutu i pol. Hvala gospođo predsjedavajuća. Mislim da sve stranke koje su podnijele prigovor na ovaj prijedlog nisu protiv ove direktive. Mi e, se zalažemo za nju, mi ju branimo. Teoretski bi to mogao biti veoma učinkovit alat, no upravo se o tome radi. Tu je problem, kažemo u teoriji, zato što s ovim prijedlogom komisija namjerno oslabljuje prijedlog. Razvodnjuje učinkovitost e, ovog e, prijedloga i kolegica Julie Gerling je rekla možete prigovarati samo na pravnoj osnovi, ako pročitate procjenu učinka, ovaj prijedlog, ovim prijedlogom komisija uklanja jednu od opcija koja nam omogućuje postizanje ovog cilja od 6%. Zbog ovog prijedloga više ne možemo e, razlikovati različite e, izvore goriva, sirovine. Znači to doslovce umanjuje učinkovitost jedne od tih mjera i tome se mi protivimo. I također ovo je veoma interesantno jer ako pročitate e, procjenu učinka i govorimo o boljoj regulativi, sutra će nam e, komisija predočiti svoj program o poboljšanju regulative. Ako pročitate tu procjenu učinka, najučinkovitiji prijedlog je prijedlog iz 2011. To stoji tamo u toj procjeni učinka. Zašto onda komisija ne, ne poštuje taj prijedlog iz 2011 E, i taj, tu procjenu učinka koju su sami napravili, jer se svijet u promijenio? Ne, nije, sve je ostalo isto. Znači mi sad možemo samo nagađati što se dogodilo i ja dolazim do istog zaključka kao i kolega Matijas e, Grote. je posljedica kanadskog djelovanja kanadskog lobija kanadski lobby i vjerojatno ste svi vi dobili e-mailove, zvali su vas kanadžani da zaista trebamo podržati ovu mjeru. Zašto? Zato što sad više ne možemo napraviti razliku između sirovina i sada se otvara e, put uvozu e, bituminoznog pjeska i mi zapravo se branimo od kanadskih e, lobista. Evo i što imam za reći kanadžanima koji nas vjerojatno slušaju. Ja nemam ništa protiv Kanade. Mi samo želimo da se diferenciraju različite vrste goriva. Ako kanadžani mogu dokazati da mogu proizvesti čisto gorivo koje je čišće od obične nafte, onda to trebamo priznati. Moraju dobiti priznanje i zbog toga trebamo to diferencirati. A ako E, više e, zagađuju, ili manje zagađuje, to se mora priznati. Mi trebamo bolju regulativu, a to ne nalazimo u ovom prijedlogu. To ide protiv same srži direktive o kakvoći goriva. I slažem se sa e, kolegom Herbrandjem, ja sam se nadao da je komisija shvatila da je shvatila da direktiva o kakvoći goriva i ova metodologija je nešto što je važno i što se treba očuvati. No, ono što je komisija e, sada nama rekla, mi ćemo napraviti reviziju, osnovat ćemo, napravit ćemo jedan kongres i to je sve. Ne, mi želimo čuti od vas više. Kako će se komisija pobrinuti da nakon 2020. imamo prijedlog koji uzima u obzir diferencijaciju različitih vrsta goriva tako da oni koji su dobri budu nagrađeni, a oni koji, loši, hm, koji su loši ne. A kolegama iz EPP-a koji su rekli da će to uništiti rezultate petogodišnjeg rada. Ja kažem ne, ovaj prijedlog to čini jer komisija sada kaže ova metodologija se više neće primjenjivati od 2020. i sad imamo samo jedan prazni prijedlog. Ako vas zaista brine metodologija, onda se trebate boriti za prijedlog koji je stavljen na stol 2012. 2011. gdje je bila diferencijacija različitih vrsta e, goriva i e, znači e, različiti E, proizvođači goriva su vidjeli da onda neće biti nagrađeni, ali to je u redu. Mislim da je to važno za kolege demokršćane. Mi se zbog toga protivimo, a komisija nažalost e, ništa nam ne omogućuje. Ja moram sa bolom u srci, srcu uložiti prigovor e, na ovo. Hvala lijepo. Sljedeći govornik e, Pedičini na minutu i pol. E, hvala lijepo gospođo predsjedateljice. Složit ću se što ovim što je rekao kolega Eckhart. Ali ne zagađuju sva fosilna goriva okoliš, e, nisu sva E, nisu sva opasna e, za zdravlje. E, postoje neka koja su doista katastrofalna. Neka izvješća pokazuju neka pokazuju e, također i da hlapljive e, čestice e, jako zagađuju okoliš i dovode u pitanje ljudsko zdravlje. Postoje i spojevi koji su visoko karcinogeni, čak i čak treba reći da su klinička istraživanja pokazala i da su non-Hodgkinov linfom i još druge bolesti povezane sa ovakvim vrstama zagađenja. Naime, metoda izrečona koja, predlaže komisija ne uzima sve ovo u obzir. Kako bismo zaštitili građane, sve to, o svemu tome treba razmišljati. Kako je moguće da komisija ovako postupa u ovom slučaju. Hvala lijepo. Sljedeći e, govornik je gospodin Jalk, dvije minute. Gospođo predsjedateljice, drage kolege, borba protiv klimatskog zatopljenja i za smanjenje stakleničkih plinova dio je velike rasprave koje se vodi e, na svijetu i to u trenutku e, kada se vodi i kada se zapravo završava konferencija u Limi. kada se radi o tome da pređemo fazu samo dobrih namjera, rasprava postaje komplicirana. E, da je e, tema manje ozbiljna, ja bih rekao da se radi samo o ironiji. E, naime, u Limi, u perspektivi, hipotetskoj perspektivi svjetskog sporazuma u Parizu koji će se dogoditi 2015. godine, govornici su raspravljali o spolu Anđela sa referencama pravnim kako bi, kako bi došli do zaključka počiva li zapravo rješenje u nekom međunarodnom obvezujućem sporazumu. E, što zapravo nama komisija predlaže? Ona predlaže e, pet velikih smjerova izračuna obveza koji će se nametnuti proizvođačima goriva kako bi se smanjila, kako bi se smanjilo, smanjile emisije stakleničkih plinova, a ona se zapravo pritom oslanja na vrlo tehnička razmatranja. Upravo taj način izračuna danas je doveden u pitanje od strane naših kolega kolega Herbrandija i Alkota. Dakle, ovdje imamo dvije strane koje barem imaju jednu zajedničku točku, a to je da se obje skrivaju između i iza pravnih i tehničkih razmatranja kako bi skrili svoje stranačke motivacije. Dakle, mi zapravo predbacujemo tom načinu izračuna da nije ništa drugo nego odraz interesa naftne industrije iz Sjeverne Amerike. Kanadski ministar za prirodne resurse između ostaloga javno se izrazio protiv europskog zakonodavstva koje se bavi konvencionalnom opskrbom, konvencionalnom opskrbom resursima. Što se tiče osoba koje prigovaraju na temelju članka 106. uredbe, oni zapravo traže izgovor e, za, e, da bi se ogradili od parlamentarne većine koja je sve više i više diskreditirana i nepopularna nakon e, preuženja podrške gospodinu Jean-Claude Junckeru. Hvala lijepo. Sljedeći govornik gospodin Leinen, dvije minute. Hvala predsjedavajuća. ovo nije učinkovito provođenje E, direktive o će gore već ovo je opasno razvodnjavanje ove direktive i ja se pridružujem e, kritičarima ove direktive što zašto ste to učinili e, još donedavno ste imali analize koje su pokazali da je bitumenski pjesak mnogo ekološki opasni i šta se sad promijenilo E, radi se o istom bitumenskom pjesku, ali vjerojatno se vaša politika promijenila i ne možemo prihvatiti e, tako e, i znamo da je cestovni promet, na njega otpada veliki dio emisija i vidjeli smo već da 90-ih je na tržište je došlo um, nešto novih goriva koji su imaju niži udio ugljika i upravo smo zato imali direktivu o će goriva kako bismo razlikovali između onih e, goriva koji više zagađuju i onih e, goriva koji manje zagađuju i e, čujemo što kažu lobiji ali ako sad popustimo onda će doći drugi lobby lobisti koji će tražiti da im popustimo i onda će se razviti klijentelizam, a parlament je protiv toga ova diferencijacija za operatere se može e, jednostavno izvesti i e, moramo to odbiti kako ne bi došlo do razvodnjavanja ove okolišne politike. Gospodin Torvalds, minuta i pol. E, hvala lijepo, gospođo predsjedateljice. Da je komisijin program identičan e, dokumentu koji smo vidjeli, onda bi naziv treće točke uključio obećanje politike e, za, politike za borbu politike koje gleda unaprijed, a koje se tiče borbe protiv klimatskih promjena. Prije gotovo osam godina Europska unija je odlučila odlučila je o energetsko-klimatskom paketu uoči konvencije u Kopenhagenu. S obzirom na činjenicu da je 2020. iza ugla, i da nam se približava konferencija u Parizu iduće godine, Evropskoj uniji potrebna je brza implementacija ove direktive kako bi mogla krenuti naprijed prema stvaranju e, društva sa, manjim, sa malim emisijama ugljika kako želi biti. Kako, e, bi, e, kako bi sve ovo bilo smisleno, metoda izračuna mora biti točna. Dakle, jako je važna točna metoda izračuna za životni ciklus e, e, stakleničkih plinova. Europska unija već e, kasni sa svojim ulaganjima. Politike, politike kakve se sada vode neće biti rješenje kakvo nam je potrebno. hvala sljedeća govornica je gospođa Rid, jedna minuta. Hvala lijepo. Jako sam zadovoljna što mogu reći da barem jednom obični ljudi imaju koristi od e, međunarodnih e, sporazuma. Što se zapravo događa? E, događa se da SAD i Kanada otvaraju nove izvore gorive koji smanjuju trošak energije. Dakle, rezultat je da smo postali manje ovisni o, neprijateljskim ili nestabilnim zemljama, a s druge strane smanjali su se, su se cijene goriva za ljude sa manjim platežom sposobnostima. E, to je e, dobra vijest za svakoga, ali ne i za zelene. Zelene žele učiniti što god mogu da odbace ovaj razvoj. Dakle, ne prihvaćaju e, nikakve ciljeve koji bi smanjili teret poreznih obveznica. Mi, mi Evropska unija u ime klimatskih promjena ne smije dovesti u pitanje život običnih građana. A, također se ne smije pripustiti apokaliptičnim vizijama kakve nam iznose neki stručnjaci posljednjih godina. Hvala lijepo sljedeći govornik Sanji. Hvala lijepo gospođo predsjedateljice. Slažem se sa svojim kolegama koji koji u ovoj dugačkoj raspravi, a koja traje već više od pet godina, tvrde e, kako je ovaj prijedlog komisije vrlo različit od onoga što je nekoć bio. Vjerujem da smo tijekom ovog dugo razdoblja dotekli i neke točke kada, e, dotekli i neke momente kada je zapravo kompromis bio pod utjecajem lobija a nevladine organizacije su u tom procesu na neki način zaboravljene. Rješenje nije nužno implementacija ovakve direktive. Pravo rješenje je nešto što ne možemo iskopati iz zemlje, već je pravo rješenje ono što zapravo proizvodimo nad, površinom, zato što um, E, pravo rješenje su zapravo obnovljivi izvori koji sigurno neće dovesti do ovakvih kontroverzi sa kakvim se sada bavimo. Sljedeći govornik, gospodin Berder. jako je žalosno što komisija predlaže to što predlaže. Revidirana komisija ignorira prijedloge Europskog parlamenta uključujući i diferencijaciju između različitih tipova goriva. Komisija također nije priznala rezultate, vlastite procjene učinka. Rezultat svega toga jest da vrlo zagađujuća goriva kao što je bituminozni pjesak sada imaju iste emisije kao i, kao konvencionalna goriva. I kompanije više neće moći niti dobrovoljeni, dobrovoljno prijavljivati stvarne emisije umjesto da ulaže u, u, čišća goriva Evropska, europa otvara svoje tržište prljavim gorivima što znači da će 7% goriva do 2020. godine vrlo vjerojatno dolaziti iz Kanade. Gospodine povjereniče, molim vas donesite nove prijedloge kako bi proširili ove, kako bi proširili ovo područje i kako, kako bi se uzela u obzir zagađujuća priroda bituminoznog pjeska. Ako Evropska unija doista želi voditi globalnu borbu protiv klimatskih promjena, mora biti ozbiljena kada je riječ o smanjenju emisija stakleničkih plinova u transportnom sektoru a To možemo znati samo ako znamo što se doista izgara. Hvala lijepo. Sljedeći korisnik, e, govornik je e, gospođa Lauristin na jednu minutu. E, ma tahaksin parlamenti tähelepanu pöörata. Moženi zastupnici, htjela bih skrenuti vašu pažnju na još, jednu, na jedan aspekt ove direktive. Ovo nije tema koja je isključivo vezana za Kanadu, već se tiče i naših proizvođača goriva u Europi koji pokušavaju pronaći ekološki održiva goriva. Mislim prije svega na gorivo dobiveno iz škriljevca. Naime, postoje načini na koji se može doći do ovih alternativnih izvora, to može značiti stvaranje novih radnih mjesta. Na granici Estonije i Rusije e, u toj djelatnosti rade brojni djelatnici e, ruskog porijekla. I to je za nas doista važno pitanje jer uzrokuje i društveni pritisak Govorimo o regiji koja je izuzetno osjetljiva budući da se nalazi vrlo blizu ruske granice. Nadam se da će parlament uzeti u obzir ovu činjenicu, dakle da može doći do porasta prijetnji sa te strane. Sljedeći govornik, hvala vam. Ja sam možda mlad i naivan, ali vjerujem da postoji bolje sutra. I zato me pogađa kada vidimo da napredak koji smo postikli u četiri godine sa komisijom da sada na, nazaduje. U isti smo situaciji kao prije tri, četiri godine. Komisija i dalje potiče, treba nastaviti poticati one koji ne rade dovoljno dobro da učine nešto u svojim praksi, da nešto promijene. Jer mislim da postoji šansa da se učini nešto dobro. Mi ne možemo zabraniti određene vrste goriva, ali moramo imati drugačija, drugačija pravila. Bojim se da je ovo još jedan od znakova nove komisija. Ono što ćemo sutra čuti je da će se neki dosjei koji se tiču okoliša, da će oni biti odbijeni. Nadam se da ćete mi vi povjereniče reći da sam u krivu i da ćemo se nastaviti brinuti za okoliš. Hvala vam. Zastupnik Kaputo, jedna minuta. Hvala vam, predsjedavajuća. Prijedlog komisije kada je riječ o kvaliteti goriva. Ima razne praznine. Tu ne postoji diferencijacija između stakleničkih e, plinova, a vidimo i da se ne uzima u obzir realna emisija nekih izvora goriva. Vidimo da bitumenski pjesak ima vrlo visok e, efekt staklenika, a relativno e, nisku stopu iskoristivosti. Tu imamo različite elemente te mislim da prijedlog koji je izradila komisija koja se tiče primjene direktive o kakvoći goriva da je ona legitimna. Međutim, mislim da se u ocjenjivanju ovog prijedloga da ne smijemo zaboraviti općeniti kontekst u kojem dolazi do ovog prijedloga, to je sigurno opskrba energijom. Tu je kontekst koji obuhvaća situaciju sa Rusijom i Ukrajinom. Mislim međutim i da komisija treba nastaviti raditi kako bismo razvijali goriva sa niskom emisijom ugljika i kako bismo postigli bolju energetsku učinkovitost. Speaker on behalf of the groups, uh, Madam uh, Gezin Meissner. Zastupnica Meissner na jednu minutu. Hvala vam. Hvala vam predsjedavajuća. do 2020 e, želimo smanjiti emisije CO2 za 20%. To je jasno. Međutim, razočarani smo što ciljevi nisu nešto ambiciozni. Nakon pet godina od studije učinkovitosti, ovo je dobar kompromis ali mislimo da trebamo uzeti u obzir različite aspekte, pa i one koji se protive ovom prijedlogu. Moramo govoriti i o konkurentnosti europskog gospodarstva, ali i o energetskoj ovisnosti. Ne govorimo ovdje samo o velikim industrijama i o Kanadi, te bih htjela čuti od komisije neke konkretne odgovore. Pratila sam cijelu raspravu i vidim da naši ciljevi više nisu dovoljno ambiciozni. I to nije dobro. Hvala vam kolegice Majsner. Sada započinjemo sa slobodnim javljanjem za riječ. Dajem riječ zastupnici Flasikovoj. Jedna minuta za javljanje svakog zastupnika. Hvala vam predsjedavajuća. Mislim da je izuzetno važno ograničiti emisije stakleničkih e, plinova. To, je, to stoji u našoj strategiji Europa 2020. Nacrt direktive je međutim postao direktiva koja ne signalizira postizanje energetske učinkovitosti. Trebali bi, ova direktiva bi trebala odražavati realne ciljeve, realna očekivanja ne bismo smjeli naštetiti trenutnoj situaciji. Mislim da bi komisija mogla izraditi prijedlog koji bi ovaj dom mogao podržati i ne bismo e, smjeli pokleknuti pred pritiskom brojnih lobija. Oni od nas koji su uključeni u zaštitu okoliša, molim vas da uzmete u obzir buduće generacije i da nam izradite kvalitetni prijedlog. Hvala vam zastupnik Jakovčić. Komisija jasno predloži ono što su dva ključna temelja uopće našeg rada u europskoj uniji a to su borba protiv klimatskih promjena zadržavanje ambicija od posto i naravno ono što je s druge strane čitav jedan resor a to je pitanje zaštite potrošača

Hvala vam. Ovdje ima velikog licemjerja u cijele ove rasprave. 94% sektora prometa ovisi o gorivu iz nafte, a komisija ovdje govori kako ove mjere nisu pogodne. Ulažemo dosta sredstava u istraživanje novih goriva i novih izvora goriva, a opet se protivimo potezima poput ovoga. To nema smisla. to e, stavak 44 ove, ovog prijedloga je diskutabilan. Tu se govori o poštovanju minimalnih e, zahtjeva zaštite okoliša vezano uz goriva. Moramo se sabrati i podržavam ono što su kolege iz SID-a prije mene rekli kao i mnogi drugi kolega. The next speaker is, uh, Madam Kalas. Hvala vam. Riječ ima zastupnica Kalas. Hvala vam. Mislim da je važno zadržati na umu ono što želimo postići, a to je smanjenje emisija CO2. Estonija je specifična zato što se bavi vađenjem plina iz škriljevca. Mi činimo što možemo da smanjimo otisak, ugljikov otisak te industrije. Nažalost, to će nas i dovesti možda i do više zagađenja. Želimo dokinuti evropsku ovisnost o Rusiji. Odbijanje ovog prijedloga moglo bi dovesti do, e, seljenja ove industrije, do stvaranja, do, do, gubitka radnih mjesta. Ja jesam za zeleni prometni sektor, ali mislim da odbijanjem prijedloga komisije to nećemo postići. Hvala vam, zastupnik Ferreira tej debaty chciałem bardzo wyraźnie podnieść Hvala vam. Nakon ove rasprave želim postaviti dva pitanja. Mislim da dosta pažnje poklanjamo kakvoći goriva. Ali mislim da bi pažnju valjalo usmjeriti i ka sigurnosti energije. Naravno da je kvaliteta važna, ali važna je i opskrba. I zato bismo trebali u ovom području imati zajedničku politiku. Dakle, kvalitetu, ali i garanciju opskrbe. Do 2020. povećat ćemo sredstva za istraživanje inovativne tehnologije. Mislim da bismo trebali ujedno pronaći i novac za istraživanje koje će se baviti smanjivanjem emisija. Zastupniče e, Zamke, vi ste uzeli riječi prije nego što sam vas najavila i zato se sada vraćamo zastupniku Feriri. Hvala vam. Da, evo, sada sam ja na redu. Prijedlog komisije o kakvoći Gorivo u sebi sadrži neke kontradikcije kada govorimo o borbi protiv klimatskih promjena, o tranziciji prema gospodarstvu sa niskom emisijom CO2. Želimo koristiti nekonvencionalna goriva unatoč svim pitanjima koji su povezani u zaštitu okoliša. Podcjenjujemo emisije stakleničkih plinova. Često smo spominjali da je neizbježano iscrpljivanje svih resursa kojim trenutno raspolažemo. Tu prije svega mislim na fosilna goriva. I zato bi se trebalo njima upravljati na mudar način i biti štedljiv s tim u vezi. I ovaj prijedlog zasigurno neće pomoći dostizanje toga cilja. Mislim da bismo trebali voditi računa o potrebi dobrog upravljanja rezervama fosilnih goriva. Hvala vam. Zadnji govornik u slobodnoj raspravi zastupnica Muj. Hvala vam predsjedavajuća. tražim da se na europskoj razini ova direktiva sasvim izmijeni i da predvidi kazne za one koji štete okolišu. Ujedno tražim i pomoć za Sardiniju koju imamo privatnu rafineriju koja želi koristiti bitumenski pjesak. Želim da se nastavi štititi tamošnji okoliš jer riječ o otoku koji se uglavnom bavi turizmom. Hvala vam. Uh, Hvala vam. Zatvaramo spontano javljanje za riječ. Riječ ima povjerenik Medaš. Hvala vam. Hvala vam predsjedavajuća, uvaženi zastupnici. Hvala vam na ovoj raspravi. Mogu samo ponoviti da ćemo ispuniti ciljeve o smanjenju stakleničkih stakleničkih plinova za 6% do, do 2020. Direktiva o kakvi, kakvoći goriva želi smanjiti količinu ugljika koji se emitira iz sektora prijevoza. Ne želimo obeshrabriti korištenje određene vrste goriva, već se želimo osigurati da se dobro izračunaju emisije stakleničkih plinova. Čuo sam različite ideje, za različite primjedbe, uključujući diferencijaciju goriva i da i dužinu primjene ove direktive nakon 2020. Ja ću to prenijeti povjereniku Arijesu Kanjeteu i zahvaljujem svima. Thank you, Commissioner. Uh, Hvala vam povjereniče, rasprava je zaključena i prelazimo na iduću točku dnevnog reda a to je procjena dobrog ugleda prijevoznika. Floor to the Commission, Commissioner